Dobro jutro, dame i gospodo. 9 e, sati je i 8 minuta. Predlažem da započnemo sa svojim sastankom. Došli smo do 11. točke preporuka o Libiji elektronsko glasovanje. Upravo sam zamolio našeg izvjestitelja gospodina Panzerija da se javi, ali on to ne želi. Prema tome možemo odmah krenuti na glasovanje. U redu, dobro, za... dakle počet ćemo. Kompromis 1 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 57 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 59 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 66 za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 4 za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 5 za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 76 za protiv suzdržani usvaja se. kompromis 6 za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 86 za protiv 86 za, protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 7 za, protiv suzdržani usvaja se. Amandman 91 za, protiv suzdržani usvaja se, amandman 92 za protiv suzdržani usvaja se, kompromis 8 za protiv suzdržani usvaja se, kompromis 9 za protiv suzdržani usvaja se, amandman 105 za protiv suzdržani odbija se. Kompromis 10 za, protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 11 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 118 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 12 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 131 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 132 za protiv suzdržani usvaja se, 133 za protiv suzdržani usvaja se, 134 za protiv suzdržani usvaja se, 135 za protiv suzdržani usvaja se, e, odbija se, pardon, 136 za usvaja se 137 za protiv suzdržani odbija se 138 za protiv suzdržani odbija se kompromis 13 za protiv suzdržani usvaja se amandman 150 za protiv suzdržani usvaja se 151 za protiv suzdržani odbija se Ovaj ćemo provjeriti. 151. Dakle, otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje. 132 13 e, odbija se 153 za protiv suzdržani usvaja se Kompromis 14 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 15 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 162 za, protiv, suzdržani, odbija se. 164 provjeravamo. 162, gospođa Lohbiler, otvaram glasovanje. Tri kolege nedostaju, dvoje kolega, jedan kolega nedostaje. Zatvoran glasovanje. Dakle, 22 e, e, prema naprama 10 odbija se. 164 za, protiv, sustršani, usvaja se. 166 za, protiv, sustršani, odbija se. 168 za, protiv suzdržani. Usvaja se 169 za, protiv suzdržani. Odbija se 170 za, protiv suzdržani. Usvaja se 170. Da provjerimo u redu. Otvaram glasovanje za 170. Zatvaram glasovanje. Dakle, ovaj je usvajen. 171 za, protiv, sustržani, usvaja se. 172 za, protiv, sustržani, provjera, provjeravamo 172. Zatvorom glasovanje. Usvaja se. 173 za, protiv, suzdržani, odbija se. Sada idemo na uvodne izjave. E, četiri za, protiv, suzdržani, odbija se. Pet za, protiv, suzdržani, usvaja se. Šest za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sedam za, protiv, suzdržani, usvaja se. Osam za, protiv, suzdržani, provjera. Provjeravam uvodnu izjavu 8. Zatvaram glasovanje. 27 prema 21 usvaja se. 9 za, protiv, suzdržani i to moramo provjeriti. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Da, jasno je da se usvaja. 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 11 za, protiv, suzdržani, odbija se. 12 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 13 za, protiv, suzdržani, odbija se. 14 za, protiv, suzdržani, to ćemo provjeriti. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Uvodna izjava 15 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 16 za, protiv, suzdržani. I to ćemo provjeriti. Pretpostavljam da se odbija, ali bolje da provjerimo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 17 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 18 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 19 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 20 za, protiv, suzdržani. Odbija se.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 34. Dobro. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 27 prema 21. 35 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 36 sa, protiv, suzdržani odbija se 37 za, protiv suzdržani odbija se 308, provjera 37, provjeravamo 37, premda je bilo očigledno. Otvaram glasovanje, zatvaram. 40 naspram 4. Tko je tražio provjeru? Tko je tražio poimenično glasovanje? Sad morate šutiti pet minuta. 37 se odbija, 308 za, protiv, suzdržani, usvaja se, 39 za, protiv, suzdržani, usvaja se, 40 za, protiv, suzdržani, odbija se, 41 za, protiv suzdržani usvaja se, 42 za, protiv suzdržani usvaja se, 43 za, protiv usvaja se, 44 za, protiv suzdržani usvaja se, 44 e, provjeravamo. Usvaja se. 45 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sada dolazimo na amandman 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. I sada dolazimo na elektroničko glasovanje. Otvaram glasovanje. Jedan kolega još nije glasovao. A sad je, dobro. Dakle, 45 je za e, i 4 suzdržana. Čestitam. I sada točka 12. preporuka vijeću komisiji i visokoj predstavnici o pregovorima o modernizaciji e, sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Čileu. Želite li nešto reći? Izvjestitelju ne možemo glasovati. Dakle, počinjemo sa amandmanom 20 za, protiv, suzdržani, odbija se. 22 za, protiv, suzdržani, provjeravamo 22. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 23 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 30 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo to. 30, otvaram glasovanje. Zatvoran glasovanje. Odbija se 24 naspram 22. 31 e, u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani usvaja se. Provjera u redu, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. E, amandman 32 za protiv suzdržani usvaja se. 34 za protiv usvaja se. 35 usvaja se. Kompromis 2 za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 40 za protiv suzdržani usvaja se. 41 za protiv suzdržani usvaja se. 41 provjeravamo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se 24 naspram 23. 43 za, protiv suzdržani usvaja se. 45 za, protiv suzdržani usvaja se. 46 za, protiv suzdržani odbija se. 48 za, protiv suzdržani usvaja se, 49 za, protiv suzdržani usvaja se, 51 <clears throat> za, protiv suzdržani usvaja se, 52 za, protiv suzdržani odbija se, 53 za, protiv suzdržani usvaja se, 54 za, protiv suzdržani usvaja se, kompromis 3 za, protiv suzdržani usvaja se, 56 u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se, drugi dio za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo to, 56 drugi dio, otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje, odbija se. Kompromis 4. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 61 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 62 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 63 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 65 u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. 66 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 67 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 68 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 69, ne, on pada. A zatim idemo na uvodnu izjavu 2, odbija se. 3 za, protiv, suzdržani, odbija se. 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 5 za, protiv, suzdržani, odbija se. 6 za, protiv, protiv, suzdržani, provjerimo broj 6, otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje, 24 za, 22 protiv, dakle usvaja se. Kompromis 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 11 za, protiv, suzdržani, Provjerit ćemo 11. Zatvoram glasovanje. To se usvaja. 12 za, protiv, suzdržani. Ponovo ćemo glasovati elektronički za 12. Otvaram glasovanje. Zatvaram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 Amandman 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. I sada elektroničko glasovanje o izmijenjenom nacrtu izvješća. Otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje. Usvaja se 45 i 3 suzdržana. Čestitam Charles. I sada prelazimo na točku broj 13. Dakle, informacije o misija odbora AFET u Moldovu i Ukrajinu.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 So, half past nine. We come to on... Poštovani, sada je 9 sati i 30 minuta. Idemo na sljedeću točku dnevnog reda, debriefing eh, misije koja se eh, od 2. do 6. travnja ove godine nalazila u Moldovi i Ukrajini a ja sam vodio misiju AFETA u Japan i Južnu Koreju. E, šest članova je bilo u misiji. Naši su se članovi u Moldovi pridružili kolegama parlamentarnog izaslanstva i odbora za proračun. Sada ću dati riječ Lajmi. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedatelju što ste me pozvali, što smijem debrifirati odbor o misiji u Moldovu i Ukrajinu. Radilo se upravo o izvješću o provedbe sporazuma o pridruživanju e, Moldove i Ukrajine kao i pružanje naše mikrofinancijske oprostite, makrofinancijske pomoći jednoj i drugoj državi, kao i procjena složene situacije prema nadolazećim izborima. Šest članova AFETA bilo je u ovoj misiji, izvjestitelj e, Mihel Galer, Ostrevićes, gospodin Furzulika, gospodin Šolc i predsjedatelj misije Europskog parlamenta u Ukrajini, gospodin Darius Rosadjev. Članovi odbora za proračun i međuparlamentarne izaslanstva su nam se pridružili u Moldovi. Imali smo doista intenzivan program, imali smo 32 sastanka, dvije tiskovne konferencije, jedan e, put e, e, na teren, proveli smo dva puna dana na terenu. Sjeli, sreli smo se s premijerima, s premijerima predsjedavajućim i vodeće stranke i oporbe, civilnim društvom, aktivistima za zaštitu ljudskih prava, predstavnicima poslove zajednice, veleposlanicima i predstavnicama međunarodnih organizacija. U Moldovi smo se sastali također s gospodinom predsjednikom i posjetili projekte koje financira Europska unija na granici prema Transnjestriji. Imali smo tiskovne konferencije u jednoj i drugoj državi, te smo tu govorili o najvažnijim pitanjima. Ja ću posebno sada naglasiti e, što smo e, govorili o Moldovi. E, podržali smo snažno e, sporazum o pristupanju, inzistirali smo na ostvarenju e, napretka vezano za razvoj demokracije, ljudskih prava i vladavine prava, a isto tako suzbijanja korupcije te kako je nužno pokazati rezultate u istragama bankovnih prijevara. Ključno je naravno reforma pravosuđa. Gospodinu Straviću će informirati ovaj odbor detaljnije o tom pitanju. Izbori su bili također naša tema, zato što u svibnju nadolaze lokalni izbori, a parlamentarni izbori slijede krajem godine. Moram izvijestiti da smo primili brojne pritužbe vezano za novi zakon, pristup medijima i zastrašivanje nekih oporbenih kandidata, između ostalog. Tako da smo zabrinuti kako će proteći ovi izbori i već bih mogla preporučiti da Europski parlament pošalje veliku promatračku misiju, kao što smo učinili u listopadu 2014. za Ukrajinu. I u Moldovi smo se usredotočili na rad njihovog parlamenta. E, zamolili smo naše kolege da e, usvoje zakon o audiovizualnim medijima i nadam se da će se to da se to dogodilo prošli petak. Podržavamo napore za nove postupovne procedure za se o postupanju kako bi se javnost okrenula i podržala parlament. U Ukrajini smo također podržali sporazum o pristupanju, naglasili smo potrebu napretka u razvoju demokracije vladavine prava. Podržavamo e, reforme koje se odvijaju usprkos ruskoj vojnoj agresiji. Upozoravamo da to ne smije ostati zaboravljen ili zamrznuti sukob. Slično kao Moldovi naglašavamo potrebu aktivnog suzbijanja korupcije uspostava visokog antikorupcijskog suda u skladu sa preporukama Venecijanske komisije je postavljeno kao prioritet. To će se dogoditi u svibnju ili lipnju ove godine, bez obzira na snažnu oprbu nekih e, zastupnika i nekih drugih snaga. Mi smo ponavljali da smo zabrinuti vezano za E, civilno društvo, za civilne aktiviste koji moraju podastriti e-izjave, e, što je povezano sa makrofinancijskim e, sredstvima, ali to će gospodin Galer reći, detaljnije će vas obavijestiti o tome. I na kraju smo govorili o izbornom zakonu. OECD, Venecijanska komisija i IHR su jasno preporučili da e, zakonodavstvo za sve vrste izvora treba uskladiti, da to mora biti gotovo barem godinu dana prije izbora. Prošle jeseni e, je nacrt, e, podastrt, nacrt novog zakona podastrt parlamentu, tako da prvo čitanje napreduje. Eto, na kraju ću zahvaliti službi za vanjsko djelovanje i dvama EU veleposlanicima koji djeluju tim državama, njihovim timovima, koji su dali snažnu podršku ovoj misiji i za vrijeme i prije te misije, a dali su nam i e, cijenjene, doista vrijedne političke savjete na terenu te zahvaljujem i našem osoblju AFETA na uloženom trudu. Toliko od mene. Hvala gospodine predsjedatelju. Hvala Lajma Dikina. Želi li možda još netko tko je sudjelovao u misiji u Moldovi i Ukrajini uzeti riječ? Gospodin Mihael Galer. Pa prvo smo bili u Moldovi, možda bi bilo dobro da krenu kolege iz Moldove. Ko žele reći nešto dakle o Moldovi? hvala lijepo što ste mi vratili pravo na riječ, jer je moja suspenzija završila. Evo, imali smo sjajnu posjetu u Moldovi, vrlo, vrlo gusti raspored i zahvaljujem kolegama koji su to napravili, takav raspored i E, gospodinu Murešanu, zahvaljujem s druge strane također odboru za proračun. Imali smo jako, jako puno sastanaka sa državnim e, službenicima, dužnosnicima, političarima, predstavnicima nevladinih organizacija. I iskreno govoreći, postoji određeno neslaganje u pogledima na stvari između nas i moldavskih dužnosnika. Moramo biti otvoreni, iskreni oko tih pitanja. Tako da bih e, E, taj je možda raspored koji smo imali s Moldovom podijelio na dva dijela. Prvo, gospodarski dio, trgovina i gospodarska partnerstva, e, a s druge strane pravosuđe i vladavida prava. Na gospodarskoj strani stvari su svjetlije. E, trgovina raste i Evropska strana je pokazala veliki interes za gospodarski razvoj u Moldovi. E, dok traju naravno gospodarske reforme, a pogotovo u <clears throat> mogućnostima za ulaganja. Ta ulagačka klima je bolja svaki dan. Međutim, ovaj politički dio koji se odnosi na pravosuđe, e, tu smo imali puno razloga za raspravu, koristit ću taj termin, zato što nismo zadovoljni s izbornim zakonom koji će se početi provoditi kasno na jesen na izborima u Moldovi. Ne mislimo da je to pozitivan razvoj situacije u Moldovi, te se nadamo da bi Moldova još uvijek mogla na neki način izmijeniti odredbe izbornog zakona prije samih izbora. Imali smo doista otvorenu raspravu sa najvišim dužnostnicima Moldove po tom pitanju. Nismo s njihove strane naslutili mogućnost da se taj e, izborni zakon promijeni. Pravosuđe još uvijek nedostaje osoblje u moldovskim sudovima koje bi bilo kompetentno i koje bi imalo profesionalnu prošlost, e, dakle to su suci, odvjetnici, to bi trebalo riješiti što je prije moguće a, i postoje neke okolnosti koje tu treba uzeti u obzir. I na kraju bankovne prijevare, istrage istih, to ostaje top tema, prije svega za samu Moldovu, a zatim i za sve vjerovnike i institucije. Radi se o važnom predmetu koji treba istražiti, a ne treba kazniti. A želim napomenuti još jednu stvar. Postoji geopolitička dimenzija cijele situacije. Postoji snažan osjećaj u državi o tome koliko je ta geopolitička situacija važna, čak i na najvišem vrhu. Ne mogu objasniti taj osjećaj racionalno, ali na političkim strankama je i na e, drugim političkim čimbenicima u Moldovi da riješe taj problem. Mi ne smijemo zatvarati oči pred tim. Siguran sam da će naša posjeta Moldovi završiti s čitavim nizom korisnih činjenica u našem zajedničkom izvješću o Moldovi predsjedniče. Zahvaljujem što ste vašim pismom zatražili od Komisije i službe za vanjsko djelovanje e, ažurirano izvješće. Cijenim to i to će e, olakšati i usmjeriti naš rad u pravom smjeru. Hvala vam. Želi li još netko reći nešto o posjeti Moldovi? Gospodin Preda, iako niste bili u izaslanstvu, nisam bio izaslanstvo, ali htio sam se javiti zato što baš prije polaska izaslanstva ja sam shvatio da će drugi klubovi osim pučana se složiti oko glasovanja o rezoluciji koju smo pripremili već u rujnu na temelju e, ishoda delegacije, odnosno misije u Moldovi. Na moje iznenađenje prošlog tjednja, tjedna, kako bi koristeći e, izraz koji smo već danas čuli, mi smo zatvorili oči. I drugi klubovi, dakle za razliku od Pučena, su odbili ideju rezolucije o Moldovi koja bi govorila o stanju u toj zemlji na temelju ovog upravo završenog posjeta. Posjećam da je odluka o rezoluciji o Moldovi bila već donesena u rujnu prošle godine i zbog vrlo loših e, političkih kalkulacija odgodili smo glasovanje ponovno prošlog tjedna. Loša politička kalkulacija dovela je do toga da E, mi zapravo smo htjeli podržati proeuropsku e, koaliciju u Kišinau koja više ne postoji. E, demokratska stranka koja je dio socijalističke internacionale zapravo postoji oligar koji kontrolira E, politiku toj zemlji je zapravo potkupio komunističke zastupnike. Dakle, bivši komunisti su tu i jedan oligarh i mi smo se odlučili zatvoriti oči pred time. I htio sam se javiti da bih ovo istaknuo. I htio bih također reći da rezultat naše rezultati naše strategije bit će katastrofalni. Vidjet ćete na jesen da će rezultat biti velika pobjeda socijalista. A oni su gori od komunista, jer komunisti su se odružili sa e, oligarhom, a socijalisti s Moskom. Tako da, baš vam hvala što ste zatvorili oči pred time. Mulcumesk, Christian. Anyone else on Moldova? Želi li još netko nešto reći o Moldovi? Dobro. Sad dakle putujemo iz Moldove u Ukrajinu. Gospodin Galer. Da, hvala lijepa. Na putu u Ukrajinu želim podržati apsolutno ono što je malo prije rekao Kristijan preda. Imamo tamo oligarha koji e, kaže da e, je europljanin, maše europskom zastavom, ali on zapravo staljenist. E, problem nije samo u parlamentu, problem je i u gradonačelnicima. Oni su se uključili u izbore i dobili više od 200 gradonačelnika, tako da sad imaju preko 600 ljudi na važnim mjestima. To je način na koji vode politike i doista zastrašuju, zastrašuju potencijalne kandidate drugih stranaka na samom terenu. Ta poruka nam je e, direktno došla i mi smo Plahotnjuku direktno rekli da smo svjesni e, svega što on radi i da to definitivno nije način na koji se postupa. Da se zastrašuje ljude u javnom sektoru, a u privatnom sektoru da im se prijeti posljedicama i da im se kaže da će se pokrenuti postupak e, utaje poreza protiv e, određene osobe, da ćete biti u zatvoru dva mjeseca iako niste ništa učinili, sve dok izborna kampanja ne završi. Eto, to je ono što se događa u, u, u Moldovi a osoba tvrdi da se bori protiv Dondona i, i druge strane, ali primjenjuje iste metode, tako da razlike nema. A sada nekoliko riječi o Ukrajini. U Ukrajini smo suočeni s teškom odlukom koje trebaju donijeti, proevropske donijeti snage. Mnoge stranke u koaliciji i u oporbi suočavaju se sa stvarnošću. S jedne strane postoje oni koji doista iskreno žele reforme, a s druge strane oni koji ih žele razvodniti, ublažiti, odgoditi jer se radi o zaštiti osobnih interesa. Tako da nismo zadovoljni s činjenicom, na primjer, da prvo čitanje reformiranog zakona o izbornom postupku u ovom trenutku smatramo neće proći, tako da ćemo propustiti još jednu priliku za izradu pravog izbornog sistema koji bi bolje odgovaraju državi. To je vrlo velika šteta. Još uvijek ima vremena da se to ispravi ako ima političke volje. To bi se i dogoditi. Lajma Drikjena je već e, spomenula da u Ukrajini postoje problemi koji su na rasporedu već dulje vremena, a kao posljedica su neprovođenja reformi i ne prihvaćanje posljednje traše, posljednje rate makrofinancijske pomoći. Taj novac je izgubljen krajem prošle godine. Oni su ispunili 17 od 21 uvjeta, dakle to nije malo, ali četiri uvjeta nisu bila zadovoljena, te smo rekli da će to ponovno biti na rasporedu za četvrti makrofinancijski program koji prati um, razvoj u sporazumu o pristupanju i trgovinskoj suradnji. Mi eh, svakako sada očekujemo amandmane koje je predložila Venecijanska komisija za visoki antikorupcijski sud. Radi se o kriterijima prikladnosti onih koji bi trebali biti izabrani e, u taj sud, a i naravno radi se i o utjecaju zapadnih stručnjaka u imenovanju sudaca za Visoki antikorupcijski sud. Ti elementi još nisu bili na glasovanju i rečeno nam je da će sljedeći mjesec, dakle u svibnju ili najkasnije u lipnju, doći do tog drugog čitanja. To se sve skupa moglo odvijati ranije i nedostaci u nacrtu su već mogli biti ispravljeni. Tako da i ovdje vidimo da postoji interes mnogih da se to spriječe, a to su ti koji ne žele učinkoviti visoki antikorupcijski sud. Što se tiče e-poreznih e, prijava, to je dobar korak sam po sebi, te je tim korakom javnost stekla uvid u imovinu političara i visokih dužnosnika a u duhu osvete, bar sam ja to tako doživio, oni su uzvratili udarac i primijenili te prijave na aktiviste, na sve one koji se u nevladinim e, organizacijama bore protiv korupcije. Mi smo jasno rekli da je naravno nužno da nevladine organizacije budu transparentne u svom radu i da se zna odakle dobivaju novac, ali nevladina organizacija kao institucija, a to se ne odnosi na pojedince koji tamo rade i koji se trude izmijeniti situaciju u suzbijanju korupcije. Ehm, obećano nam je u siječnju da će administracija iz predsjednikova ureda i kasnije e, se pozabaviti tim pitanjem. Još se to nije dogodilo i kao što sam već više puta rekao i u ovom slučaju imam dojam da e, se to kosi s e, interesima određenih pojedinaca. Druge stvari napreduju dosta dobro, tako da se ne bismo smjeli usredotočiti samo na ono što nije dobro ili što nije riješeno. Oni napreduju dobro u decentralizaciji a lokalne razine, takozvane oblasti, sada definitivno imaju puno više novca, dobivaju puno više novca, a u nekim područjima sada čak postoji i problem ispravnog ulaganja, odnosno trošenja tih sredstava. neki od odgovornih e, za trošenje novca boje se učiniti pogrešku, tako da je u tom smislu nužno i potrebno ostvariti bolju suradnju kako bi procedure i postupci decentralizacije išli jednostavnije i, i lakše i kako bismo nagradili najbolje prakse, jer postoje krajevi, postoje oblasti i zajednice koje troše novac na ispravan način i njihovi dobri primjeri trebaju biti istaknuti. zdravstvena reforma, zakon o privatizaciji i mnogi drugi zakonski akti idu u pravom smjeru. I budući da je to tako, rekao bih sve u svemu da sam uvjeren da je Ukrajina na dobrom putu. Ali ne smijemo nikad zaboraviti da još uvijek vode rat na istoku svoje države, koji pojede otprilike 5% BDP-a. Spričavam se. Tako da bi ta sredstva bila mogla biti bolje iskorištene u civilne svrhe, u reforme. Međutim, stvari su takve kakve jesu, ali mislim da to trebamo priznati. E, nije to nikakav zamrznuti, suk, zamrznuti sukob, to je vrući sukob. Svaki dan tamo ljudi pogibaju od ruke Rusa ili njihovih e, e, plaćenika na istoku. Bez obzira dakle na sve to, proces reformi teče. Optimistični smo i uvjereni smo da ćemo na kraju dobiti nužnu većinu koja će ukloniti nedostatke koje smo zajedno ustanovili s našim ukrajinskim prijateljima, e, venecijanskom komisijom i međunarodnim financijskim e, fondom. Mislim da je ministar financija ovdje negdje danas, ako se ne varam, pa ćemo čuti i od njega e, nešto više o situaciji. Toliko od mene. Hvala vam. Hvala Mihajl Galam. Javlja li se netko drugi za riječ? O tome što ste vidjeli i čuli u Ukrajini, gospodin Tökeš. Gospodine predsjedavajući, dragi kolege, Često se govori o Orbanu kao populistu i nacionalistu, ali kad je reč o Ukrajini, ja mislim da na, neki način da zaboravljamo nacionalizam koji tamo postoji. Govorili smo o zakonu o obrazovanju i o diskriminaciji manjinskih jezika, odnosno obrazovanja na manjinskim jezicima u Ukrajini. mislim da treba biti dosljedan kad govorimo o toj temi, jer primjerice, kao mađar, mogu reći da kad je riječ o obrazovanju na mađarskom jeziku, ono je ugroženo. I to dovodi u opasnost mogućnost, odnosno sposobnost mađarske zajednice da preživi. Dakle, mm, spominjem ovaj slučaj koji se odnosi na zakon o obrazovanju. Hvala. Hvala, Laslo. Mihael Gala će odmah odgovoriti. Da, naravno, bavili smo se i tim pitanjem. I potvrđeno je da će u provedbenim aktima u potpunosti poštovati preporuke Venecijanske komisije. Prošli tjedan je i um, parlamentarni odbor o pridruživanju rekao da će u potpunosti to primjenjivati. Kad je riječ o vremenskim rokovima koji su već dodatno odgođeni, mislim da trenutno ne postoji nikakav argument koji bi išao u prilog ideji da ono što će biti implementirano će biti protivno preporukama Venecijanske komisije ili um, onome uh, za što se zalažu i Europska unija i Vijeće Europe u pogledu obrazovanja na manjinskim jezicima. Mislim da je to nešto što treba priznati i prepoznati svugdje i treba nastaviti dijalog među svim zainteresiranim državama članicama i Mislim da kada se to napravi, mislim da se i situacija e, na terenu će se bitno promijeniti. Hvala, ima li bilo kakvih e, komentara? Nema. Onda ćemo zahvaliti Lajmi i ostalima na informacijama. Možemo odmah prijeći na točku broj 14 informiranje o misiji odbora AFET u Japan i Južnu Koreju od 2. do 6. travnja. Ova misija održala se od 3. do 6. travnja. Ja sam vodio tu misiju. misiju su sačinjavalo je osam članova, Dubrovka Šuica među ostalim iz EPP-a, e gospođa Megil iz SCA, Šanecki iz ECR-a, Urma Spajet iz Aldea i Klaus Buhna iz Zelenih. Misija je imala za cilj dati potporu našim strateškim partnerima, Japanu i Republici Koreji. Oni su naši najbliži partneri u ovoj regiji i radi se o dvijema čvrstim demokracijama u toj regiji trenutak je bio dobar budući da e, zato što e, tijekom sljedećeg Europsko-Japanskog sameta e, koji bi se trebao održati u Briselu, u srpnju bi trebalo ponoviti, odnosno potpisati sporazum o strateškom partnerstvu. Nakon toga će e, AFET sastaviti preporuku o e, suglasnosti kako bi se e, sporazum na plenarno je to moglo usvojiti u ovom parlamentarnom sazivu. Izvjestitelj za Japan i naravno Alois Peterle. Isto tako, e, htjeli smo odgovoriti na e, aktivnosti testiranja e, ilegalnih mm, nuklearnih i međukontinentalnih balističkih projektila od strane Sjeverne Koreje. Mi, s obzirom na ulogu Europske unije u mirovnim pregovorima, um, zaključili smo da se manje očekuje da Europska unija djeluje kao eh, medijator, a više kao facilitator. Pohvaljena je naša uloga tijekom vrhunca krize, a neke države članice i dalje imaju svoja veleposlanstva u Pyongyangu i, i, i dalje uspijevaju razmijeniti poruke između stranaka uključujući SAD i eh, DPRK. Europska unija može ponuditi lokaciju za e, pregovore na visokoj razini i samite na Korejskoj, e, Korejskom poluotoku. Trebamo nastaviti e, sa politikom sankcija sve dok se ne postignu konkretni rezultati u denuklearizaciji, u uklanjanju ICBM-a i u mirovnim pregovorima i isto tako Europska unija bi trebala biti spremna podupriti provedbu mirovnog sporazuma i to je sve što sam htio reći. Hvala Tokiju i Seulu što su nas ugostili i hvala tajništvu što je organiziralo ovo putovanje. Bili nešto htio reći na popisu Dubravka. Hvala David. E, ne želim ponavljati ono što si već rekao. Mislim da je sve bilo dobro organizirano. Ono što je bilo najvažnije prema mom mišljenju je to da je ova misija došla u pravi trenutak. Za Japan, naravno. Jer ćemo imati summit ovdje u Briselu u e, srpnju, ali i za korejski poluotok, zato što se stvari mijenjaju kao što možemo vidjeti, ali mislim da trebamo biti oprezni sa sankcijama jer nikad ne znate što će se dogoditi nakon E, dva samita za sjevernu, odnosno e, južnu Koreju i nakon sastanka Trumpa i Kima. Vidjet ćemo što će se nakon toga dogoditi, ali naravno trebamo biti optimisti i kao Europska unija moramo doprinijeti e, dugotrajnom miru. To je ono što sam htjela reći. Mislim da je ovo bila vrlo dobra misija i mogli smo vidjeti što se događa. Razgovarali smo sa dužnosnicima, ministrima e, vanjskih poslova, dakle u Japanu i u Južnoj Koreji. Dakle, za mene je ovo misija e, ova misija bila doista kvalitetna i e, pratit ću pomno razvoj situacije u cijeloj regiji, a pogotovo na poluotoku. Hvala. Hvala Dubravka na komentarima. Sljedeći je Urmas Pajet. Hvala, samo bih htio dodati tri dugačke rečenice. Prvo, mi kao Europa, ali i cijeli svijet, trebamo zadržati sankcije i pritisak. Zato što je važno da se doista postignu promjene u Sjevernoj Koreji, u njihovom režimu. Bilo da se radi o nuklearnom pitanju ili o teškom kršenju ljudskih prava. nakon ovih sastanaka na vrhu koji će se održati um, tijekom ovog tjedna između juga i sjevera te kasnije između SAD-a i Sjeverne Koreje, vidjet ćemo, naravno postoji blaga nada, ali većina ljudi je i dalje realistična, jer budući da i dalje govorim o sankcijama, očito je da će utjecaj tamo postojati sve dok je Kina tamo. 95% sjevernokorijeske trgovine je s Kinom i samim time uloga Kine je jasno vrlo važna. Drugo, došlo je do promjene u Južnoj Koreji u pogledu ponovnog ujedinjenja. E, dugo vremena smo vidjeli da da stanovnici Južne Koreje žele ponovno ujedinjenje, ali stvarno stanje na terenu pokazuje da ćete desetogodišnjaci i mlađi to više ne žele. To isto tako mijenja kontekst na poluotoku kad govorimo o budućnosti poluotoka. I na kraju kad je riječ o bilateralnoj suradnji između Europske unije i Japana i Južne Koreje mislim da trebamo E, pojačati suradnju u e, kibernetičkoj obrani i sigurnosti. Oni su dosta jaki u tim sektorima i trebamo pomno pratiti njihova iskustva, ali isto tako i e, praktično djelovati na području kibernetičke obrane i u Južnoj Koreji i u Japanu. Hvala. Urmas, javlja li se još netko za riječ? osim ovoga što smo sad čuli? Čini se da ne. Onda, što ćemo sada? Sljedeća točka je točka broj 15. Ugostit ćemo predsjednika vlade Tunisa, ali on još naravno nije došao, tako da bismo privremeno trebali zaključiti sastanak do 10 i 25 kako bismo na vrijeme u 10 i 30 e, nastavili s radom kad naš uvaženi e, gost dođe. Tako da ćemo sada imati 10 minutnu pauzu za kavu. U.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 Dame i gospodo, drage kolege, sada bih htio da nastavimo s našim sastankom. Došli smo do točke broj 15. Zadovoljstvo je i čast e, dobrodošlicu šefa vlade Tunisa, gospodina Jusefa Šaheda. Dobrodošli. E, Tahibin, e, Merhaba. E, gotovo da smo uspjeli pogoditi riječ na vašem jeziku. U svakom slučaju htjeli, htjeli bismo vam zaželjeti dobrodošlicu u odbor. Dopustite da na početku naglasim da članovi ovog odbora pomno prate stanje u vašoj sjajnoj zemlji Tunisu već niz godina. Za nas vaša zemlja predstavlja demokratskog predvodnika u Sjevernoj Africi. Prošli ste dugačak i kompleksan proces da biste došli do sadašnje situacije. U Europskom parlamentu smo prepoznali napore Tunisa i svjesni smo da reformski proces i dalje traje. Uvjeren sam da bi članovi ovog odbora čuli, htjeli čuti više o sadašnjoj situaciji i o reformskim ciljevima vaše vlade. Naglašavam da otvora, otvoren Tunis, demokratski Tunis je nešto što je naš zajednički e, cilj e, kako bi e, građani Tunisa uživali u demokratsko, demokraciji stabilnosti. Htjeli bismo čuti više o tome što Tunis radi kako bi popravio gospodarsko stanje. Također nam je drago da će se općinski, odnosno lokalni izbori napokon održati 6.5. nakon dvogodišnje odgode. To je dokaz koliko nam je bitan demokratski proces u Tunisu. I s obzirom na to, Europski parlament je odlučio poslati e, delegaciju za praćenje e, izbora. Mi mislimo da je to toliko važno da smo to učinili. Gospodin Castaldo je naš glavni promatrač. On je isto tako ovdje. I u kontekstu procesa tranzicijske pravde htjeli bismo više čuti o nedavnoj odluci Tunijskog parlamenta da se ne produži mandat e, komisiji, odnosno povjerenstvu za istinu i e, dignitet, odnosno dostojanstvo. Dobrodošli u Europski parlament, Čas nam je ugostiti vas, izvolite, dajem vam riječ i možete odabrati kojim jezikom želite govoriti. Od 24 jezika, tako je. Izvolite. Hvala. Hvala. Govorit ću francuskim jezikom. Prije svega htio bih izraziti svoje, svoju zahvalnost Davidu McAllisteru, predsjedniku odbora AFET, koji je bio toliko ljubazan da je organizirao ovaj susret s članovima ovog važnog odbora Europskog parlamenta kako bismo govorili o napretku u procesu demokratizacije Tunisa. To je proces koji je započeo 2011. godine nakon e, revolucije koja je počela 14.7.2011. godine, te da govorimo o napretku u provedbi E, strateškog partnerstva između Europske unije i Tunisa. Kad je riječ o političkoj tranziciji, e, Tunis odlučno e, konsolidira taj proces. Danas demokracija postoji u Tunisu, radi se o velikom izazovu za Tunižane. Postigli smo, postigli smo napredak u slobodi izražavanja, slobodi izražavanja, stavova i to su sve e, tekovine moderne i demokratske zemlje. E, ustav iz 2014. godine je progresivan, avangardan ustav koji e, naglašava manjinska prava, pravo na vjeroispovijest, slobodu izražavanja. Sve se to svakodnevno provodi. Potrebno je vrijeme da se Ustav na neki način konkretizira u praksi. E, započet ću s time što ću nešto reći o lokalnim općinskim izborima koji e, će se održati 29. E, travnja ili ću nedjelju. To je prvi puta da se to održava nakon duge rasprave na Skupštini. Odlučili smo to održati i ti izbori će označiti proces decentralizacije zemlje. E, sedmo poglavlje Tuniskog ustava govori o decentralizaciji i upravo su zato ovi lokalni izbori važni, zato što će dati zamah upravo tom procesu, procesu decentralizacije. Radi se o izazovu koji je jako važan. Ako se u tome ne uspije, postoji rizik da se ugrozi razvoj naše e, zemlje, naših regija. Jer podsjećam da je rezolucija e, koja je krenula od e, regija koje su bile u nepovoljnijem položaju i koje su bile ekonomski slabije u odnosu na obalne regije kada je ekonomska kriza započela mi smo organizirali ove izbore vjerujući u važnost e, lokalnih vlasti jer imamo izabranu skupštinu, izabranog predsjednika republike, ali ovo je prvi puta da, ako mi dopustite, kažem da organiziramo izbore na toj lokalnoj razini a isto tako se danas razgovara u parlamentu o aktima koji će se odnositi na e, tu lokalnu i regionalnu razinu. Nakon izbora na lokalnoj razini imat ćemo isto tako i izbore na razini distrikta, odnosno e, okruga. Kad je riječ o ovim lokalnim općinskim izborima, jako je važan odaziv, odnosno participacija, jer smo uveli izborni zakon koji obvezuje na vertikalnu i horizontalnu participaciju. E, time se jamči i odaziv žena, već i njihovu zastupljenost u općinskim skupštinama. Paritet muškaraca i žena je obvezatna i na razini izbornih lista i na razini predsjedništva, odnosno lidera. I mi pokušavamo svaki dan potvrditi naše načela. Nedavno smo izglasali E, zakon o borbi protiv nasilja nad ženama, mislim da je to nešto što je jako važno i to će osigurati e, kvalitetnu zaštitu ženama u Tunisu. Isto tako i mladi će biti jako prisutni. Govorim o ženama i o mladima zato što je tuniska demokracija došla do ove faze upravo zahvaljujući dinamičnom civilnom društvu koje sačinavaju upravo žene i mladi oni su bili tu tijekom teške faze Tuniske revolucije. I mislim da druge zemlje nisu imale toliku sreću kao što je imao Tunis, da su imali e, te uvjete koji su omogućili uspješnu političku tranziciju, kao što je bio slučaj u e, Tunisu. Dakle, e, snažna participacija civilnog društva, to vidimo danas i na izbornim listama, imali smo i vrlo kvalitetnu raspravu. Organizacija je bila prilično složena. Puno je to bilo teže organizirati nego parlamentarne izbore 2014. godine, s obzirom da imamo puno više kandidata. Isto tako smo imali obvezu decentralizirati e, upravne sudove da bismo organizirali ove izbore i naravno od 2011. godine izbori se organiziraju od strane neovisne, neovisnog tijela, a ne više od strane Ministarstva unutarnjih e, poslova, kao što je bio slučaj tijekom diktature. Dakle, kad je riječ o političkoj razini, e, mislim da e, u idućim tjednima nam slijedi vrlo važno razdoblje i mislim da ćemo dobiti puno veću vidljivost za budućnost. Nadalje, kad je riječ o političkoj i demokratskoj tranziciji, Tunis je e, uveo i visoko vijeće za e, pravosuđe, odnosno za e, državno odvjetništvo i za pravosuđe, kako bismo dali važno mjesto pravosuđu u našoj zemlji. Isto tako smo u fazi revizije zakonodavstva u tom smislu. Isto tako Ustavni sud u Ustavu, odnosno u e, trenutno mijenjamo zakonodavstvo kako smo zadržali e, Ustavni sud. E, za to nam je potrebna apsolutna većina i mislim da će to biti riješeno do kraja godine. Zatim e, dobili smo i pitanje koje se odnosi na povjerenstvo za istinu i dignitet, odnosno dostojanstvo. Mi e, jesmo za tranzicijsku pravdu. Parlament je izglasao nedavno e, kraj mandata tog povjerenstva. Međutim, to ne znači da smo tim označili kraj tranzicijskoj pravdi. Trenutno razmišljamo o nastavku tog e, procesa jer činjenica je da je taj proces na neki način bio loše proveden zadnjih nekoliko godina i sada pokušavamo koordinirati sve aktivnosti koje bi mogle dovesti do e, tranzicijske pravde. A cilj je e, pacifikacija odnosa i pomirba Tunisa, prihvaćanje svoje prošlosti. Mislim da je to tema koja nam je jako važna i stalo nam je do toga i mm, ovo dakle ne znači kraj e, tranzicijske pravde. Nekoliko dakle izazova na političkoj razini mislimo da i Tunis ide dobro putem demokracije, e, štitimo slobode u našoj zemlji i dalje pokušavamo aktualizirati dokumente, pokušavamo uvesti novine. Predsjednik Republike je 13.8. prošle godine e, e, pokrenuo važnu inicijativu vezanu uz jednakost u nasljeđivanju između muškaraca i žena i muslimana i nemuslimana, radi se o vrlo važnim novitetima e, koji mijenjaju e, društveni model u Tunisu i nastavit ćemo tim putem. I ono što je jako važno Tunižanima to je sloboda. I to je nešto što je sada stvarnost u našoj zemlji. Isto vrijedi i za slobodu tiska dakle i tiska i elektroničkih medija. Dakle, e, ta sloboda i tranzicijska pravda, sve to živimo svaki dan i to nije lako. Više od 50 godina bili smo u određenom obliku diktature koja nije omogućila takve stvari. Imali smo jednostranače e, da biste razumjeli što se događa u Tunisu, morate znati da se radi o pravoj revoluciji, pravoj, pravim promjenama i revolucija u zemlji e, koja ima povijest e, dugu dugu e, tisuće godina nije mala stvar. Imali smo puno poteškoća nakon rezolucije, nakon revolucije, zato što smo uveli demokratske institucije, demokracija predstavlja i veliki udarac, to su bili i ekonomski udarci i želimo i postigli smo puno velik napredak u smislu demokracije na političkoj razini, međutim tu je e, E, jako puno e, izazova na ekonomskom planu, sloboda, dostojanstvo, e, to su nam jako važne stvari. Zatim imamo puno nezaposlenih i to onih s diplomama i pogotovo u unutrašnjosti zemlje. Nakon revolucije 2011. godine gospodarstvo je kaskalo zbog svih tih e, turbulencija koje je proživjelo tunisko društvo. Osim toga, to je još jedna poteškoća, to je pitanje sigurnosti. Kao mlada demokracija Tunis je pogodilo su pogodila tri smrtonosna atentata, odnosno napada 2015. godine i to je ugrozilo gospodarstvo, prije svega turizam. Kao što znate, Tunis je turistička zemlja i sve to naravno je bilo dobro planirano jer model društva koje trenutno gradimo u našoj zemlji ne odgovara tim terorističkim skupinama koji su napali našu zemlju. Znači Al-Qaida, Daesh, o njima govorimo, s njima se borimo, pred njih se borimo e, svakoga dana. Tako da sigurnosna situacija je isto tako utjecala i na stanje u našoj zemlji. Zatim je tu stanje u našoj susjednoj zemlji Libiji. 2011. godine započeo je rat u Libiji i te godine, 2011. godine, Tunis je primio više od milijun i pol izbjeglica iz te zemlje. Situacija u Libiji značajno pogađa, utječe na stanje u našoj zemlji. I čak i teroristički napadi koji su se dogodili u Tunisu 2015. godine često e, su zapravo počinitelji e, Tunižani, ali dolaze iz e, Libije, s teritorija Libije. To je nešto što nas naravno zabrinjava. To nas zabrinjava i na sigurnosnom planu i na ekonomskom planu, zato što imamo na oba plana razvijene, vrlo razvijene veze s Libijom. Diplomatske veze predsjednik Republike je Eh, pokrenuo inicijativu sa susjednim eh, zemljama kako bismo izašli eh, iz krize. Mi smo najviše pogođeni libijskom krizom, a isto tako rješenje situacije u Libiji isto tako ne može biti nađeno bez Tunisa. Kad je riječ o ekonomiji, da bi tranzicija uspjela, potreban je uspjeh i na ekonomskom planu. Na političkom planu smo postigli značajan napredak, kad je riječ o gospodarstvu, mi smo počeo gospodarski oporavak, turizam se oporavio, eh, europljani dolaze ponovno u Tunis, mm, isto tako puno smo uložili u zaštitu granica kako bismo smanjili sigurnosne rizike, mi smo pioniri u borbi protiv e, terorizma, e, isto tako imamo i značajnu ekspertizu u tom području. Naravno, nema nulte stope rizika, nijedna zemlja nije lišena takvih rizika, bilo je napada e, u Briselu kao u našoj zemlji od 2015. godine u Tunisu razvijamo snažnu zaštitu, zaštitu i to nam je omogućilo da već tri godine nemamo značajnijih napada. Naravno, mi smo i dalje vrlo razboriti, kao što sam rekao, ne postoji nulta stopa rizika, postoje prijetnje koje uvijek postoje. E, tu je i povratak stranih boraca, to je e, rizik e, koji je jedan dodatan rizik, imamo i pravni arsenal koji nam omogućuje da se suočavamo sa svim tim prijetnjama. 2015. godine izglasali smo zakon o borbi protiv e, terorizma i pranja novca koji nam daje pravni okvir za rješavanje svih ovih e, pitanja, a da se pritom poštuju ljudska prava. Evo, to je to. Na ekonomskom planu rekao sam da smo počeli s gospodarskim oporavkom. Mi se vraćamo na naše mjesto, postajemo dosta konkurentni tu je bitan turizam, tu je bitna poljoprivreda. 2018. godine računamo na rast od 3%, a nakon toga računamo na rast od 1% u odnosu na razdoblje prije revolucije. Crna lista nam je jako važna Tu je i Gafi, htjeli smo izaći iz Gafija i nadamo se da ćemo do kraja godine biti skinuti s te crne liste vezane uz kodeks postupanja i nadamo se da ćemo doći do sive liste do kraja ove godine, da će u studenom eh, na plenarnoj to biti izglasano i vrlo često zapravo postoji jedno nerazumijevanje e, u Tunisu. E, Europska unija je strateški partner Tunisu, najvažniji partner. E, imamo strategiju od 2018. do 2020. godine koja naglašava naše prioritete. Razmišljamo i razdoblju nakon 2020. godine E, prije revolucije Unija nam je stalno prigovarala zbog nedostatka demokracije. Sada demokracija cvate u našoj zemlji i to je važan, e, važno postignuće i mislim da trebamo s Europskom unijom imati vezu jednu, e, jedan privilegirani, bliski odnos i možda treba razmisliti i o nekom novom statusu za Tunis. Nadalje, treba uzeti u obzir dva važna parametra, a to je simetrija. Mi smo i dalje zemlja u razvoju u odnosu na Europsku uniju, a zatim je tu i progresivnost. E, sporazum e, treba biti napravljen uvažavajući e, tu progresivnost. Kao što sam rekao, Tunis ima značajnu ekspertizu, mi smo odlučni i želimo snažniju suradnju sa zemljama Europske unije i mislim da suradnja se može popraviti u smislu trgovinske razmjene, razmjene informacija i razmjene obavještenih podataka. Još je jedna točka koju bi eh, htio spomenuti, a to je Open Sky, otvoreno nebo. Eh, Tunis doista ulaže eh, puno napora kako bi potpisao sporazum o Open Sky, otvorenom nebu s Europskom unijom. Znam da postoji zabrinutost vezano uz e, MMF i Svjetsku banku. Imam 23.3. E, smo dobili i dobru ocjenu. Čekamo i lipanj i mislim da ćemo moći potvrditi e, obveze koje smo preuzeli u vezi s glavnim reformama. Tri ili četiri reforme su u tijeku socijala, e, javna poduzeća, javna uprava i, četvrta reforma se odnosi e, na kompenzacije, odnosno na naknade. To je ono na čemu radimo ili što je u planu. E, sporazum s MMF-om je nešto što nam je dosta hitno, ali smo spremni na to, mi ćemo u tome uspjeti ne smijemo dopustiti da ograničenja fonda e, uspore rast u e, Tunisu i da zapravo naruše gospodarski oporavak koji sada doživljavamo. Uvijek pozdravljamo i tražimo pomoć Europske unije kao što je bio e, slučaj i do sada i kao što ste do sada podržavali mladu tunisku demokraciju. Evo, to su naši prioriteti, neke glavne stvari. Htio bih potvrditi privrženost e, Tunisa Europskoj uniji. To je politički odabir koji smo napravili već prije nekoliko godina. E, možemo ga ostvariti i putem Eke i Open Skya i na slične načine. E, putem jače komunikacije s Europskom unijom možemo e, dodatno naglasiti važnost onoga što nam donose ti odnosi. Mislim da u Tunisu ljudi nisu svjesni koliko nam je to važno. Trebamo naći e, alate, instrumente da se bolje valorizira e, vrijednost koju imamo zbog odnosa s Europskom unijom. Imamo gotovo iste univerzalne vrijednosti koje se odnose na demokraciju i na ljudska prava. Nama je to doista važno. Mislim da je danas nemoguće vratiti se na staro. Mladi u Tunisu danas žive u slobodi i nikad neće prihvatiti povratak na staro, na diktaturu. I mislim da treba doista shvatiti koliko su obimne promjene koje smo uveli u Tunis. Tunis je zemlja koja je živjela pod despotskim režimom u jednoj diktaturi, a danas e, tamo cvate demokracija. Mislim da trebate biti e, svjesni toga. To se ne događa svaki dan. Tuniska demokracija je tu, ona se razvija svakodnevno i izbori koji slijede su prilika da se dodatno osnaži, potvrdi ta mlada demokracija. U nju treba ulagati, pogotovo u ovom teškom razdoblju ekonomske tranzicije i naravno mi računamo naše europske partneri koji su uvijek bili ovdje e, da nam pomognu. Hvala. Merci bien. Thank you so... Hvala. Puno hvala na ovim komentarima. Sada imamo razmjenu mišljenja. Ako se slažete, ja bih sada dao riječ kolegama, a vi možete izravno odgovarati na njihova pitanja kako bismo imali interakciju. Dakle, prvo Anu Dežon, EPP. Hvala gospodine predsjedavajući, gospodine predsjedniče vlade, hvala što ste došli u odbor AFET. Možete biti sigurni E, da e, Tunis je jako važan Europskom parlamentu što potvrđuje i mnogobrojne misije u vašu zemlju. To pokazuje da brojne kolege prate tranziciju u ovoj zemlji i svjesni smo e, obujma te tranzicije. Vrlo često zapravo želite da Tunis bude primjer drugima i ponekad zapravo postoji e, prevelik pritisak da Tunis e, bude model, a zapravo e, tu ima jako puno specifičnosti. Tako da je vaš zadatak prilično značajan kad samo uzete u obzir tu demokratsku tranziciju. Ja bih htio govoriti o vašim ekonomskim prioritetima, razumijem zašto je tome tako, ali bih htio isto tako inzistirati i na pitanju sigurnosti. mislim da se stvari još mogu poboljšati. Sami ste rekli da je tome tako kad govorimo o odnosima E, između, Europske unije i Tunisa, kad govorimo prije svega o borbi protiv terorizma i o sigurnosti, čini mi se da e, taj program se teško provodi. Možete li nam reći, možemo li očekivati nešto konkretnije? Isto tako, sigurnosni odnosi e, s Europskom unijom postoje isto tako i na razini bilateralnih odnosa. Pa me zanima napredak koji e, postoji u zajedničkom radu s Europskom unijom. Drugo pitanje je sljedeće. Spomenuli ste problem s kojima se suočavamo e, i u Europi, a to je problem povratka e, stranih ratnika iz stranih boraca u Libiji, iz Libije, odnosno Sirije i tako dalje. Jeste li napravili evaluaciju, odnosno procjenu eventualnog mogućeg povratka tih boraca ili njihove raspršenosti na teritoriju drugih e, zemalja. E, hvala gospodine Donžon. Želite li odgovoriti na jedno pitanje po jedno ili sve odjednom? Javilo se četvero kolega, znači sve, na sve ćete odgovoriti zajednički u ime Guja gospođa Veržija. Hvala. Gospodine predsjedniče vlade, dobar dan, evo ja sam tu. Oduševljena sam što vas možemo primiti u odboru AFED. Žao mi je što se nismo uspjeli susresti tijekom mog posljednjeg boravka u Tunisu. Ispričavam se zbog toga. Slažem se s onima koji kažu da pomoć Tunisu znači zapravo pružiti i nadalje podršku demokratskoj tranziciji. Činimo što možemo. E, nikad nismo imali promatračku misiju za lokalne izbore. Evo sada ćemo to napraviti. E, moj kolega i e, prijatelj Fabio Castaldo će voditi tu misiju do, dobro je pratiti e, lokalne izbore, ali moramo znati i koja će, što će biti u nadležnosti općina. To nas zanima. Drugo, vi ste svjesni e, uloge i važnosti borbe protiv terorizma i vi ste spomenuli tu temu. E, gdje ste vi u tom smislu? što je s izvršenjem obećanja u tom smislu i treće slobodna razmjena. Nekoliko nas ovdje bismo radije da postoji sporazum o partnerstvu, a ne samo sporazum o ekonomskoj suradnji i mi smo svjesni koliko je taj sporazum opasan za tunisku poljoprivredu, pa me zanima E, što mislite o tome. Imam i dva konkretna pitanja. Što je s maslinovim uljem? I druga stvar, prošlog tjedna smo se bavili pitanjem kvota za tunu. Imate li dodatne informacije vezane uz to? I kad je riječ o mobilnosti, mislite li vi da sadašnji pregovori omogućuju ravnotežu u tim razgovorima, a ne da stvari idu samo u jednom smjeru. Znači, u smislu readmisije državljana trećih zemalja kroz Tunis. I na kraju, ne znam hoće li drugi govoriti o tome, spomenuli ste ljudska prava, da, tu je postignut napredak, nema sumnje, ali postoje, ostaje i dalje dva važna pitanja, o njima se često govori, to je pitanje mučenja, e, zatim e, problem policijskog nasilja. Kao što znate, e, na tome treba raditi, o tome smo više puta govorili i možete li nam nešto više reći o povjerenstvu za istinu i dostojanstvo. Jer se o tome dosta razgovaralo i zanima me vaše mišljenje o tome. Evo i tu ću stati gospodine predsjedavajući. Hvala, molim vas nemojte govoriti duže od tri minute. Sljedeći je gospodin Jurek u ime ECR-a. E hvala gospodine e, predsjedniče vlade, hvala vam na ovim informacijama. Evo ja sam ovdje. Jer Tunis je zemlja koja je geografski jednako blizu Europi kao i politički. Imam nekoliko pitanja. Prvo, zanima nas e, pitanje ilegalne imigracije u Tunisu i to ne samo kao tranzitne zemlje, već i kao zemlje iz koje njeni državljani ilegalno emigriraju. To je nova pojava. Drugo, informacije organizacije Open Doors, otvorena vrata, nam govore o netoleranciji prema preobraćenim kršćanima. Jeste li vi primijetili taj društveni fenomen jer ovdje se ne radi o e, diskriminaciji na temelju pravnih tekstova, već se radi o društvenoj netoleranciji prema kršćanima. Bitno je zaštititi e, kršćane od strane tunijskih vlasti. Hvala. Hvala gospodine Jurek. Gospodin Mahcelezi u ime zelenih. Hvala gospodine predsjedavajući. Htio bih reći da je za nas e, Tunis ne samo susjed, već i saveznik, glavni saveznik, pogotovo u sadašnjem trenutku gdje ste vi jedina zemlja u Magrebu koja je na putu e, demokratske tranzicije i to je jedan dubok proces i zato smo često šokirani kada vidimo kako se neke, neki akteri u Europi e, tretiraju Tunis kao, samo kao susjeda, a ne kao zemlju koja prolazi važan proces demokratske tranzicije. A to je dugotrajan proces, to je nikad završen proces, mi smo stalno u nekoj tranziciji i evoluciji. I mi vas doista podržavamo u tom procesu. Imam ipak nekoliko pitanja, čuo sam što ste rekli o tranzicijskoj pravdi, ali ipak me neke stvari zabrinjavaju u tom smislu i htio bih E, čuti što je sa kaznenim progonom e, suučesnicima režima Benalija. Što je sa pravom žrtava na reparaciju. Isto tako se slažem, potrebna je simetrija i jedan e, progresivan stav, to je jako važno. Zanima me što mislite o, o takvoj vrsti E, trgovinskog e, sporazuma koji bi bio pod pokroviteljstvom pariškog sporazuma koji naravno e, uvažava i ciljeve održivog razvoja jer nam je potrebna trgovina koja je održiva. postoji još jedno pitanje kojeg se vi, niste dotakli. Vidio sam različite studije za Tunis, osim toga tu je i sporazum E, o klimi iz Pariza. Što mislite o totalnoj dekarbonizaciji za Tunis i kad bi to moglo biti ostvareno? I zadnje pitanje, industrija fosfata, to je nešto što nam je, što je jako važno za Tunis. E, mi u Europskom parlamentu pokušavamo reformirati e, razinu, dopuštenu razinu kadmija a želimo da ta razina bude što niža kako bi zaštitili ljudsko zdravlje i okoliš. Što je potrebno vašoj industriji kako bi ste e, ostvarili te ciljeve koje se odnose na javno zdravstvo i na zaštitu okoliša kojima težimo u Europi? Hvala i zadnja tri govornika. Prvi je gospodin Castaldo. Hvala gospodine predsjedavajući, hvala gospodine predsjedniče vlade. Veliko je zadovoljstvo i čast E, primiti vas e, ovdje u Europskom parlamentu u odboru za vanjska, e, vanjske poslove. Više puta sam naglasio važnost Tunisa u strateškom smislu u Mediteranu. Naravno, pozdravljam s velikim zadovoljstvom institucionalne i druge reforme koje provodite u zadnje vrijeme i o tome ste govorili. Ali naravno imat ću čast predvoditi e, promatračku misiju koja će se održati idući tjedan tijekom lokalnih izbora. Htio bih vas pitati u tom smislu neka, neke stvari jer e, znamo da je prošle godine bilo nekih malih blokada Uh, u ISIU, a to je neovisno tijelo koje je važno za provedbu izbora. Zanima me da li se klima popravila, da li to tijelo funkcionira sada bolje i možemo li očekivati da su svi koraci napravljeni za održavanje izbora. Također bih vas htio pitati uh, koji je politički učinak koji očekujete od ovih e, izbora. Dakle, na nacionalnoj razini znamo da to nisu nacionalni parlamentarni izbori, ali će se oni održati u cijeloj zemlji i e, to će biti prilika za sve e, političke stranke da, da se pokažu, a to će se na neki način reflektirati, odnosno tumačiti na nacionalnoj razini. Libija, s druge strane, je drugi ekstrem Vidjeli smo e, u zadnjih desetak e, godina e, dvije krajnosti. Vaša zemlja je jedna krajnost. Imate društvenu tranziciju, političku i ekonomsku tranziciju, a s druge strane imate drugu krajnost, a to je Libija, krajnja nestabilnost. Moje pitanje je koji je utjecaj prema vašem mišljenju Haftara. I što je sa kontrolom granice? Znam da ste napravili važne korake u tom smislu. A tu je i pitanje e, crne liste. E, mi se svi nadamo, odnosno mnogi od nas se nadaju da ćete ostvariti, ispuniti obećanja kako biste uskoro bili skinuti s te liste. I na kraju e, bih htio reći nešto tako pozitativno 40% kandidata na izborima su žene, a 32% su mladi. Jako dobra poruka pred lokalne izbore. Hvala. Hvala Fabio Castaldo, a sada Mihael Gala. Attention, je vais parler en allemand. govorit ću njemačkim jezikom. Verifier le... <laughs> Uh, uh, Hvala vam lijepa. Najsrdačnija dobrodošlica i u moje ime. Drago mi je da ste našli vremena prije lokalnih izbora doći ovamo. Prijevod ćete čuti na kanalu broj 3. Dakle, molim lijepo da se vrijeme vrati na nulu. Hvala vam. Dakle, još jednom najsrdačnija dobrodošlica gospodine premijeru. Drago mi je što ste kratko prije lokalnih e, izbora uspjeli doći do nas. Ja sam 2011. predvodio našu promatračku misiju na izborima. Drago mi je da sada imate te lokalne izbore, možda malo kasno, ali moram reći da sam 2011. još napravio preporuku da i vojne osobe smiju birati. To su vojnici i policajci i oni imaju pravo glasa. I vi ste to sada napomenuli, dakle to je ispravno i potpuno normalno. A što se tiče pitanja kolege Veržija, pitam se koja je nadležnost komunalnih tijela i koliko se novaca za to odvaja bismo li možda mogli ovu novu demokratsku legitimaciju iskoristiti za novu organizaciju javne uprave jer to je jednako dio tog problema. Središnja uprava je teško pokretni mehanizam. Možemo li pomaknuti nadležnosti prema nižim um, slojevima, dakle javnu upravu pokrenuti e, i decentralizirati. Mislim da bi to bilo dobro. Vi ste na GAFI popisu i zbog nedostatne suradnje i transparentnosti između državnih tijela. Možda se lokalni izbori sada mogu iskoristiti za novi početak učinkovitije javne uprave. I na kraju vi ste govorili o govoru predsjednika vezano za nasljeđivanje. Dakle, muškarci i žene će biti jednako pravni u nasljeđivanju ili se jedni mogu odlučiti možda za jednu opciju, za civilnu opciju, a drugi za islamsko pravo u tom smislu. Što planirate tu? Onda smo čuli nekoliko riječi o povratku, eventualno povratku ljudi koji su sudjelovali možda u džihadu i terorističkim aktivnostima. U mnogim zemljama imamo problem povratak tuniskih državljana u Tunis koji su nezakonito to kod nas. To je bio slučaj i kod mene u Njemačkoj. Postavljaju se proceduralna pitanja oko vraćanja tih ljudi. Je li to u međuvremenu riješeno? I na kraju moje posljednje pitanje. Možete li biti možda malo precizniji i reći nam nekoliko brojki u odnosu na turizam. Vi ste rekli da je sada bolje, referentna godina je 2010. svakako, gdje se sada nalazite u odnosu na tu godinu. Mislim da je to jako važno. E, nadam se da će mnogi, mnogi europljani doći k vama na odmor i time ojačati rezultate u turizmu. Puno hvala, gospodin Galer. I na kraju, posljednji, gospodin Milan Monk. Hvala lijepa. E, oprostite što sam ja malo zakasnio na početak vašeg izlaganja. Ja sam bio na odboru za e, ribarstvo, a znate koliko je to važno pitanje. Doista cijenim vašu nazočnost ovdje danas, a posebno e, cijenim demokratske procese koje ste prokrenuli usprkos velikim poteškoćama i strahovitoj terorističkoj ugrozi, ali Tunis je danas demokracija koja može biti model drugim državama u vašem području. I doista pozdravljam od sveg srca sve vaše napore. Možda biste nam mogli objasniti više kako ćete napraviti statut um, jer imate e, dakle napredni status u odnosu suradnje između Tunisa i Europske unije. Možda biste preciznije mogli reći nešto o tome. Prije par dana sam razgovarao sa povjerenikom Hanom, um, inzistirao sam da se zaštiti specifičan instrument financiranja susjedstva u okviru do 2020. A Tunis, vaša država, bi trebala biti jedna od najvažnijih korisnika tih sredstava. I slično kao gospodin Galer, ako nam možete reći nekoliko turističkih brojki vezano za nazočnost stranaca, e, jer je zapošljavanje u turizmu bila jedna od najvažnijih aktivnosti i dakle koliko sada imate stranaca kod vas. na kraju, što je sa migracijskim tokovima? Tunis prema Europskoj uniji? Imate li problema sa nezakonitim migrantima? I kako funkcioniraju sporazumi vezano za mobilnost, mobilnost mladih ljudi u Tunisu, studenata i profesora koji bi trebali moći doći u Europsku uniju? Hvala vam. Uh, Hvala dragi kolege na puno pitanja i na doprinosima. Gospodine Šahed, sad imate 10 ili 15 minuta da odgovorite na sva ova pitanja. Izvolite. Hvala vam na pitanjima i hvala vam na komentarima. To je prilika da pojasnimo stvari koje nisu jasne iz medija. E, vjerojatno imamo komunikacijski deficit vezano uz to što se događa u Tunisu. Uvijek trebamo težiti poboljšanju i da damo što više točnih informacija. Nekoliko tema je spomenuto. E, započet ću sa temom sigurnosti. Imamo program koji se odnosi na e, sigurnost s Europskom unijom postoji bilateralni odnosi u tom smislu, to je točno, ali kad je riječ o samom programu, mislim da je došlo do određene blokade, ali idućih dana će doći do deblokade. Kad je riječ o turskom kontingentu u Afganistanu, Libiji i Siriji, mi u Tunisu smo prikupili brojke i mi smo utvrdili otprilike malo manje od 3000 Tunižana koji su otišli u te zemlje. I svakodnevno ažuriramo te podatke. Puno njih je poginulo u ratnim zonama, neki su u zatvoru. Pokušavamo provoditi sigurnosne misije redovito kako bismo ažurirali stalno te popise i imali e, dodatne informacije. Znamo da sve europske zemlje, a susrećem se sa šefovima vlade europskih zemalja, e, se vraćaju na to pitanje povratka stranih boraca, odnosno terorista. I 15. godine mi u Tunisu smo izglasali zakon o borbi protiv terorizma i protiv, e, za borbu protiv pranja novca misija Gafi je došla u Tunis prije donošenja ovog zakona, tako da taj zakon vjerojatno nije uzet, u obzir prilikom evaluacije koje je napravila komisija Gafi. Svi Tunižani koji su e, sudjelovali u terorističkim aktivnostima u inozemstvu su odmah uhićeni po dolasku u zračnu luku. Naravno, treba biti vrlo oprezan zato što se ti strani <clears throat> borci okreću Libiji nakon pada Daesha u Mosulu e, i zato kažem da je za nas pitanje sigurnosti krucijalno u Tunisu, pogotovo u kontekstu odnosa s Europskom unijom, jedno sam rekao da na neki način Tunis e, štiti južne granice Europe i u smislu terorizma, zato što napadi koji su se održali pogotovo e, stanje u Libiji, a mislim da je napad u Manchesteru je pripremljen u Libiji. U svakom slučaju mislim da trebamo biti e, E, oprezni. Imamo 100 km e, e, granice s Libijom, 500 km granice s Libijom. Treba optimizirati nadzor granice. Jedna od rijetkih zemalja smo koja je ostavila otvorenu granicu s Libijom zbog bliskosti s Libicima i zbog povijesnih bratskih veza s tom zemljom. Tako da je problem e, vraćanja stranih boraca veliki problem. Pokušavamo to rješavati pravnim putem, e, naravno pazimo na moguće infiltracije, ali mi mislimo da je to dodatni parametar u kontekstu sigurnosne terorističke prijetnje. U Tunisu pokušavamo razviti jedan pristup, jer sigurnosni pristup koji bi bio i ekskluzivan, odnosno isključivo sigurnosni e, pristup, ima sva ograničenja. Želimo više dimenzionalni pristup koji bi obuhvaćao i taj sigurnosni pristup, ali želimo i obrazovati mlade, e, uvesti jednu kulturu e, kako bismo ih usmjerili na pravi način, kako bi ti mladi se ne bi okretali terorizmu i ekstremizmu koji se temelji na više stupova. E, kultura, mladost, obrazovanje, to je nešto e, na čemu želimo inzistirati kako mladi se ne bi okretali ilegalnoj migraciji, migraciji ili terorizmu. Da stvari budu jasne, imamo terorizam u Europi i prijetnja je postoji posvuda uz kibernetički kriminal, osim toga imamo i Tunižanina koji je pokušao izvesti napad u Njemačkoj. On je 2011. godine napustio Tunis. Nakon njegova odlaska mi nismo imali nikakve indikacije da je on terorist. On je bio neki mali delikvent ali radikalizacija se dogodila u Europi, vjerojatno u nekom europskom zakonu, ono zatvoru. Ono što želim reći je da je dinamika takva da je jako važna suradnja u području sigurnosti. To je globalna prijetnja, tu trebamo surađivati i to postoji svugdje. I upravo zato mislim da trebamo osnažiti naše sigurnosne odnose i osnažiti naše, našu razmjenu informacija. Još jedna važna tema o kojoj se često govori E, koju ste govorili su općinski izbori. To je polagani proces. Da bismo došli do toga, mi smo uveli tri važna e, elementa. Prvo, teritorijalna podjela. Trebate znati da je tu ni zemlja koja, gdje trećina stanovništva nije bila obuhvaćena općinama. Dakle, da bismo održali izbore, morali smo obuhvatiti cijeli teritorij države općinama kako bi svi imali pristup općinskim službama i uslugama tako da je ta teritorijalna podjela zemlje bila jako bitna. To je prvo. Drugo, izborni zakon. Kao što sam već rekao, izborni zakon je omogućio e, veću zastupljenost e, mladih i žena zbog odredbi koje smo uveli u zakon. I treće je zakon o e, lokalnoj regionalnoj samoupravi o toj temi se danas jako puno raspravlja u Tuniskoj e, skupštini, da se vidi što će biti u nadležnosti e, regija. Državna služba u regijama i u lokalnim jedinicama su važne teme. E, dva važna izazova u kontekstu decentralizacije su ljudski potencijali i e, financijski resursi. Dakle, to su dvije važne stvari za proces decentralizacije. To je važan proces koji može zaplašiti. Mi smo navikli na centralizaciju moći. Dakle, za centralizaciju je potrebno učenje. To je proces koji će trajati više godina. Znam da je u više europskih zemalja i dalje postoji rasprava e, i zapravo u belgijskim novinama stalno možete e, naći članke koje se bave e, decentralizacijom zemlje čak i 20 i 30 e, godina kasnije. Kad je riječ o maslinovom ulju, mi držimo da smo tražili, dakle mi smo tražili dodatnu kvotu od Europske unije jer se radi o vrlo važnom proizvodu za tunisko gospodarstvo. Činjenica je da mi mi na neki način smo to napravili jer mislimo da je Europska unija naš partner i nadamo se da ćemo dobiti e, dobiti to što želim. Gospođo Veržija, vaše obraćanje u Tunisu je bilo doista antologijsko, povijesno, svi znaju za vaše vaše izlaganje. I mi smo sada u fazi ekonomske tranzicije, to je teško razdoblje, e, krenuo je gospodarski oporavak, Postoji veliki pritisak na javne financije zbog onoga što se događalo nakon revolucije. Postoje e, snažni socijalni, društveni pritisak. E, trebalo je puno ulagati u državnu službu. E, zatim se je tu i proces dobrovoljnog i nedobrovoljnog odlaska u mirovinu. I naravno, kad je riječ o EKI, naravno tu postoje bojazni. Mi smo započeli e, važan dijalog sa civilnim društvom kako bismo objasnili da je leka za nas nešto što je jako važno, to je mogućnost, prilika za nas i to treba riješiti na simetričan način i treba uzeti u obzir e, e, progresivnost s obzirom da se radi o, gospodarstvima koja nisu na istom nivou i potreban je plan puta. Europska unija je E, najvažniji trgovinski partner e, Tun, e, za Tunis 75% trgovine s Europskom unijom. Velik broj naših poduzeća surađuje s Europskom unijom. Tako da je EKA nešto što je uobičajeni okvir za trgovinsku razmjenu s Europskom unijom. Zatim kad je riječ o IVD-u, znači o povjerenstvu za istinu i dostojanstvo, E, kraj njihovog mandata ne znači kraj tranzicijske pravde. To nije jedan instrument e, koji e, tome služi. Zastupnici su to izglasali, mandat će prestati 35. Oni su zaključili da to povjerenstvo u sadašnjem obliku treba prestati s radom petog To ne znači, kao što sam rekao, da će to biti kraj tranzicijskoj pravdi. Zastupnici su glasovali tako zato što su držali da su oni odstupili od svoje glavne funkcije, a to je tranzicijska pravda. I postoji više procesa koja je pokrenuto nakon revolucije, e, obeštećenje i slično Sada se radi o iznalaženju jednog instrumenta koji će omogućiti pomirbu Tunižana s prošlošću. I u svakom slučaju proces koji je već e, započeo to e, povjerenstvo i neke druge stvari je dovelo do preporuka koje su već e, iznesene sustavu pravosuđa kako bi se ovakvi slučajevi riješili. Zatim turizam. Kao što znate, imali smo tri teroristička napada 2015. godine, to je pogodilo turizam. Od tada je došlo do promjene fizionomije turista u Tunisu. Većina turizma, turista sada e, dolaze iz Libije i iz Alžira. Dva milijuna posjetitelja imamo godišnje u zadnja dva mjeseca primijetili smo povratak europskih turista. 2015. 2017. godine imali smo 7 milijuna posjetitelja, vraćaju nam se prije svega Talijani i Njemci i mislim da imamo jako dobru perspektivu za 2018. godinu. Očekujemo 8 eh, milijuna posjetitelja uz važan povratak europljana. Eh, a u tom smislu je naravno sigurnost najvažnija. Kad je riječ o ilegalnim migracijama, Mislim da je ono što se dogodilo ove godine je povezano sa stanjem u Libiji. Imamo e, val, neobičajni val u Tunisu. Naravno, mi ćemo pokušati zaustaviti taj val. Kad je riječ o suradnji i o mobilnosti, mi smo otvoreni za sve oblike suradnje, bilo da se radi o readmisiji ili o e, otvaranju kvota za Tunižane. Mislim da e, globalno gledajući nižani se rado vraćaju u zemlju porijekla. Naravno, uvijek ima i težih e, slučajeva. ima posvuda u Europi, a oni isto tako doprinose nacionalnim naporima u svojoj zemlji. E, kad je riječ o e, zaštiti okoliša, to mi je prekomplicirano pitanje. Kad je riječ o policijskom nasilju, Mislim da je u europskim zemljama ima takvih slučajeva, postoje istrage, policijske i pravosudne koje su otvorene. Svaki puta kada je to uočeno, došlo je do sankcija i zatvorskih kazni. Naravno, transformacija di, iz diktature u demokraciju je proces učenja i postoji krivulja učenja, a to eh, vrijedi i za policiju. I tu postoje novi izazovi i ti novi izazovi uključuju i borbu protiv terorizma. To je novi oblik ekstremizma i terorizma i znamo da se sada događaju svi ti teroristički napadi, jako smo pažljivi i oprezni u tom smislu i želimo da se poštuje zakon i ljudsko dostojanstvo. Još jednom bih na kraju htio ponoviti da da bi se doista razumjele promjene koje se događaju u Tunisu, radi se o radikalnim promjenama. ljudi u e, e, nekim europskim zemljama, recimo u Španjolskoj, su doživjeli, proživjeli takve radikalne promjene. Tunis želi zaštititi svoju mladu demokraciju. Tu ima i ekonomskih izazova i e, pitanja Tunis jako puno ulaže danas e, u sigurnosne aspekte. E, nikad nismo puno ulagali u vojsku, vojne resurse, jer smo se uvijek dobro slagali sa susjedima, ali zbog terorističke prijetnje koja postoji danas i koja prijeti demokraciji, mi e, to sada činimo. Tako da mislim da smo proživjeli radikalne promjene, želimo i tražimo podršku Europske unije za tu mladu demokraciju, to nije bitno samo za Tunis, radi se o geopolitičkim izazovima i o strateškim izazovima. To je zemlja koja štiti iste vrijednosti za koje se zalažete i vi u Europi. To je mlada zemlja. Mi smo proveli revoluciju da bismo živjeli u slobodi, u demokraciji i to je nešto što je jako važno. I na neki način iz perspektive Europe ovo mi smo najlakši slučaj, imamo vrlo razvijeno civilno društvo, žene imaju poseban status, one su slobodne, težimo znači jednakosti, rodno ravnopravnosti, dakle između muškaraca i žena, trebamo raditi na jednakosti u pogledu plaća, rekli smo da smo izglasali i važan zakon za, o borbi protiv nasilja nad ženama. Dakle, puno je velikih izazova dolaze u važan trenutak i računamo na Europsku uniju da će nam pomoći da prebrodimo to teško razdoblje. Znam da mi je ograničeno vrijeme za izlaganje, pa ću stati. Hvala. Ovaj drugi dio je bio poput parlamenta. U Tunisu detaljno odgovarate na teška pitanja. E, izaslanstvo našeg odbora AFET od 16. do 20. srpnja namjerava e, posjetiti Tunis i Alžir. Još nemamo točan datum. Ako budete e, tamo, rado ćemo nastaviti s vama razmjenu mišljenje. Želimo vam ugodan sastanak s predsjednikom Tajanijem i sretno putovanje u Luksemburg za nastavak razgovora. Zahvaljujemo što ste uzeli vremena da dođete e, razgovarati s nama o zemlji koja je, kao što vidite, nama jako važna. E, zahvaljujemo i veleposlaniku, uvijek je ugodno raditi s vama. Hvala vam, doviđenja. Kolege, kasnimo nekoliko minuta. Pa sada prelazimo na točku 16 današnjeg dnevnog reda. Pozdravljam gospodina Nizera Hajralaha, E, zamjenika ministra vanjskih poslova Iraka dobrodošli na odbor za vanjske poslove. Privilegije i zadovoljstvo vidjeti vas ovdje u Briselu. E, vaš posjet dolazi u pravo vrijeme. Jučer smo raspravljali o sporazumu o partnerstvu i suradnji između Europske unije i vaše zemlje i Iraka kao što znate, parlament mora dati zeleno svjetlo prije nego što sporazum u potpunosti stupi na snagu. Jučer smo čuli da se stvari u vašoj zemlji razvijaju i napreduju. Prije dva mjeseca u Kuvajtu je održana konferencija o rekonstrukciji u Iraku, a za koji dan ćete imati izbore. E, očekujemo čuti od vas kako će vaša zemlja ići naprijed. E, Irak zadnjih godina nastoji uspostaviti bolje veze sa susjedima. E, to su veliki izazovi i Rado bismo čuli koji su prioriteti u vanjskoj politici vaše zemlje, pa predlažem da vam dadem riječ nekih 10-15 minuta, a onda ćemo imati vremena za raspravu. Eto, pozdravljam vas, imate riječ. Puno hvala. Cijenim ovu mogućnost da se sastanem s vama u Briselu. Odnos između Iraka i Evropske unije je i jedan od naših vanjskopolitičkih prioriteta. Željeli bismo održati s vama dugoročno partnerstvo i smatramo da je Evropska unija ona koja će najbolje pomoći Iraku u prijelazu na demokraciju i pomoći u toj tranziciji. Mi ulažemo veliko, velike napore da bi naše dugoročno partnerstvo uspjelo. U Iraku smo posljednjih nekoliko godina imali nekoliko uspjeha. Naše partnerstvo s međunarodnom koalicijom u borbi protiv Daesha mi smo tražili od Ujedinjenih e, naroda logističku potporu, vojne savjetnike i druge vrste potpore imamo dovoljno e, vojnika i boraca na terenu, a sada bismo željeli surađivati s međunarodnom koalicijom da bismo iskorijenili teroriste. Mi shvaćamo da će kriza na Bliskom istoku izazvati potrese u Siriji, Libiji, Jemenu i vjerujemo da naša nacionalna sigurnost za zahtjeva stabilnost u regiji. Zato nastojimo e, doći do neke umjerene koncepcije mira i suradnje u regiji. Želimo imati dobre odnose s našim susjedima i drugim arapskim državama u regiji. No to je težak izazov. E, mi smo odlučni ne sudjelovati u takvim savezima, već želimo na pozitivan način pridonijeti sigurnosti u regiji. Želimo biti među onim snagama koje će umanjiti krizu. Eh, u sa Saudi Arabijom, Iranom i Turskom smo nastojali uspostaviti dobre odnose unatoč velikih izazova i razlika. nastojimo to postići mirnim putem, ali vjerujemo da će sljedećih nekoliko godina biti jako teške ne samo za Irak, već za cijelu regiju, a i za samu Europu. Zato surađujemo s evropskim zemljama i Evropskoj, Evropskom unijom. To će nam pomoći jer želimo e, novu koncepciju naših odnosa u vanjskoj politici, a to je suradnja. Suradnja po pitanjima okoliša, e, vodnih resursa, ulaganja i želimo da sve susjedne zemlje sudjeluju u procesu rekonstrukcije Iraka. Potrebna je rekonstrukcija ne samo u novo oslobođenim područjima, već u cijelom Iraku, jer od 1980. godina nije bilo takvih nastojanja e, koja bi bila ozbiljna. U iračkoj vladi imamo odgovornost e, stvoriti novo okružje, novo e, ozračje za poduzeća za rješavanje strukturnih problema treba vremena, ali u svakom slučaju iračka vlada može donijeti niz odluka da bi poboljšala e, okoliš za za poduzeća i za biznis i smatramo da Europska unija u tome može pomoći. Željeli bismo da niz izaslanstava iz Europske unije dođe u Irak da vide koliko se poboljšala sigurnosna situacija. E, smatram da u Iraku postoji nova situacija, a prethodno iskustvo e, nam u tome pomaže. Dakle, za dva tjedna ćemo imati izbore koji će pokazati da neke političke skupine nastoje održati sektaške podjele. No, postoje i nacionalni e, čimbenici E, Ti će izbori možda ne biti presudni, ali će biti neki pokazatelj za budućnost da je naša tranzicija ka demokraciji stvarna. E, govorimo o mirnoj tranziciji vlasti. Sami izbori, kultura izbora je nešto što je jako važno i zato na ulicama Bagdada i Iraka e, vidi se stvarno natjecanje treba nam velika podrška Europske unije. Govorimo o provedbi vladavine prava, nakon što su imali otvorenu borbu s teroristima, ne samo s Daješom, govorimo e, o borbi koja je počela 2003. godine. E, stoga želimo e, da zajedno sa međunarodnom koalicijom i NATO-om i Evropska unija pomogne u obuci vojske E, izgradnja kapaciteta za vladavinu prava E, je nešto čemu Europska unija posljednjih deseta godina daje potporu. E, mi vjerujemo da je izgradnja kapaciteta nešto što trebamo u Iraku, a što Europska unija može pružiti, osobit kad je riječ o ljudskim e, pravima, o pravosuđu i drugim vanim dijelovima političke tranzicije. Mi cijenimo e, to što se Europska unija zalaže za jedinstvo Iraka. Mi smatramo da postoji ogroman izazov, ne samo kad je riječ o rekonstrukciji, već i kad je riječ o zastupljenosti na lokalnoj razini, zato želimo da e, federalna vlada bude inkluzivna, e, da se sve vjerske i političke manjine tu nađu i da budu zastupljene i zato želimo održati lokalne izbore do sljedeće godine kako bi ljudi u tim pokrajinama e, mogli e, izraziti svoj glas. Dakle, postoji oporba koja se protivi cijelom političkom procesu, a sada sudjeluje u izborima. Vrlo smo zadovoljni zbog toga no uspjeh vlade u tome da pomogne raseljenim ljudima da se vrate u svoje domove je veliko postignuće ne samo za vladu u Iraku već i za cijelu organizaciju koja je podržala Irak cijelim putem govorimo o agencijama Ujedinjenih naroda o Europskoj uniji i o nevladinim organizacijama mi smatramo da je tu već veliki izazov, ali imamo e, jasan put u budućnost i mislimo da idemo u pravom smjeru kad je riječ o tranziciji na demokraciju. Hvala. Zahvaljujem na, ovom, na ovim kratkim ali preciznim komentarima. Sada imamo vremena za raspravu. Prvo bih dao riječ kolegama, a onda vi možete odgovoriti Prvi je Anu Dažon za EPP. Hvala gospodine ministre na prezentaciji. Irak ulazi u fazu stabilizacije koja je od ključne važnosti i možemo se nadati da će biti manje kaotična nego posljednje godine. U tom smislu Europska unija ima definitivno važnu ulogu i stoga pozdravljam inicijativu da odemo tamo. Mislim da je krajnji trenutak da naš e, Europski parlament ode tamo. E, mi smo bili previše frivolni u tom smislu. Nadam se da ćemo raditi zadnjički na pitanjima sigurnosti i upravljanja. Jer kao što ste rekli na kraju svog izlaganja, upravljanje, pogotovo na onim područjima koja su oslobođena od islamske države. To je ključno da se osigura trajnost stabilnosti i izbjegne povratak terorističkih skupina. Imam jedno pitanje unatoč tome koje se odnose na ulogu Europske unije. Ponekad se pitam pogotovo kad govorimo o sektoru sigurnosti, a rekli ste da je to jedno od područja, mogućih područja za suradnju, pitam se koje je to mjesto, koja je to uloga koju bismo mogli igrati? Drugim riječima, e, nije li to mjesto već zauzeto od strane SAD-a i Irana, dvije zemlje koje su vrlo prisutne u Iraku? I mislite li doista da e, bismo trebali odigrati neku ulogu, budući da te dvije zemlje već zauzimaju jako puno prostora u pogledu e, sigurnosti. I prema vašem mišljenju, koja bi to mm, trebala biti konkretna uloga koju bi trebala igrati Europska unija? Hvala. Merci, Would you like to answer, minister? Želite li odgovoriti, gospodine ministre? Hvala, cijenim vaše pitanje. Vaše pitanje je doista važno jer jedna od stvari koja zbilja brinu našu vladu je kako stvoriti uvjete u oslobođenim područjima za rekonstrukciju, za otvaranje radnih mjesta, e, dati ljudima šanse za zaposlenje, privlačeći poduzeća da bi ulagala tamo. A jedna od opcija iračke vlade za rekonstrukciju jer iračka vlada puno resursa posvećuje procesu stabilizacije i vraćanju osnovnih usluga u to područje no, kad je riječ o izgradnji bolnica, škola, cesta, e, javnih institucija, to je jako važno i u tome je važna uloga e, privatnih poduzeća. Smatram da je uloga Europske unije E, ključna jer nijedna druga država, čak ni SAD ne može to pružiti. E, kad govorimo o izgradnji kapaciteta e, i edukacijama u čemu Evropska unija već sudjeluje u Iraku, Riječ je o ljudskim pravima, o poticanju vladavine prava, dajući savjete vladi. Takva uloga je zbilja važna jer ja vjerujem da Evropska unija kad je riječ o pomaganju zemljama u, političkoj tranziciji e, ima sjajnu e, prošlost e, i već se dokazala. Mislim da druge države to ne mogu. Nedavno je Evropska unija poslala tim koji pomaže iračkoj vladi reformirati sigurnosne službe kako bi imali taktiku i strategije. I sada je već izgrađeno veliko povjerenje s tim organizacijama. E, smatram da edukacija sudaca i e, davanje mogućnosti sucima da e, provedu vladavinu prava, da je to od ključne važnosti za Irak. Mislim da bi Europa mogla odigrati ulogu e, u toj regiji i kad je riječ o odnosima sa susjednim zemljama. E, na tom području već surađujemo s Europskom unijom. Vjerujemo da je pojam suradnje u toj regiji nešto novo jer uvijek smo do sada imali svojevrsno natjecanje. Svaka zemlja imala svoje ambicije E, e, i željela ih je postići vlastitim sredstvima. Nisu se natjecala u gospodarstvu, u ulaganjima, e, nisu koristile resurse na pozitivan način i mislim da Evropska unija može u tome pomoći. Jučer smo već razgovarali o tome da li Irak poziva susjedne zemlje da surađuju u području okoliša resursa i energetike. E, to nisu e, politička pitanja. U Iraku mi želimo biti neovisni od sektaških e, podjela i natjecanja između Irana i Saudije, Arabije, Katara i drugih mi želimo da kriza u regiji bude rješena mirnim putem. Smatramo da eskalacija nasilja u Siriji ili Jemenu nikud ne vodi. E, vidjeli smo e, kako nasilje u Siriji posljednjih šest godina nije ničemu dovela. E, bez političkog rješenja se ništa ne može postići. Smatramo da Europa mora E, biti angažirana u tim krizama u regiji jer smo vidjeli kako e, e, radikalizam, terorizam, izbjeglica nisu daleko od Europe. U slučaju SAD-a je to nešto drugo, to je sve od njih daleko, ali Europa je tu u blizini i Mislim da Europa ima interes da podrži Irak, Tunis i druge zemlje koje ozbiljno nastoje ostvariti tranziciju. E, postoji e, veliki broj načina da se Iraku pruži podrška, to smo već doživjeli, želimo da se to nastavi. Mi smo odlučni nastaviti policijsku, e, političku tranziciju. Hvala. Hvala. Kolege, imali e, još pitanja s vaše strane? Čini se da ne. Želite li nam još nešto reći e, za kraj? Samo vam želim zahvaliti na ovoj mogućnosti i nadam se e, da će delegacija doći u Irak. Uvijek ste dobro došli. Hvala mogu vam već sad obećati da odbor AFET ima namjeru posjetiti Irak. To se planira najvjerojatnije u prosincu. Naravno trebamo e, sigurnosno e, odobrenje, ali želimo pokazati koliko smo zainteresirani za podršku e, vašoj zemlji u rekonstrukciji i e, rješavanju izazova koje ste danas opisali. Nadajmo se da ćemo moći putovati u prosincu. Ako nema daljnjih opaski, mogu samo zahvaliti ministru što je došao. Zatvaram sastanak, a popodne nastavljamo u 2.30. i s radionicom o odnosima Europske unije i Kine. Hvala vam. Hvala, vidimo se u prosincu. Hvala.